Dear colleagues, Dobro jutro, dragi kolege. Zauzmite svoje mjesto. Počinjemo s ekonomskim dijalogom i razmjenom mišljenja o eh, godišnjem izvješću o rastu i eh, tu su s nama naši gosti E, gospodin Dombrovski koji je potpredsjednik Europske komisije, zatim Marijan Tajsen, povjerenica za e, pitanja zaposlenja i rada i Pierre Moscovici koji je povjerenik zadužen za ekonomska i monetarna pitanja, oporezivanje i e, carine. Dobro jutro na zajednički sastanak odbora Ekoni i odbora za zapošljavanje. Sastanak je važan. Naravno, godišnje izvješće o rastu je bitano priopćenje zato što se njime pokreće ciklus godišnje E, gospodarski e, ciklus, ali ove godine to je sasvim od posebne važnosti, ne stoga samo što je Europa i dalje u teškoj ekonomskoj situaciji, već iz toga što se radi o prvom godišnjem izvješću o rastu nove komisije. Drago nam je da ćemo napraviti jasan profil za razvoj ekonomske strategije te da će se to staviti u središte makroekonomskog paketa. I da će, pokušat ćemo tu dati jednu vidljivu koherentnost. Imamo izvanredni plan ulaganja, imamo i e, fiskalnu odgovornost koja će se temeljiti na tome da će se podržati domaća potražnja. U tom kontekstu tekstu postoji i mehanizam ranog uzbiljnjivanja koji je tu da bi korigirao makroekonomski disbalans, a isto tako tu je i zajedničko izvješće o zaposljavanju. Dakle, mi smo ovdje da e, razgovaramo o novoj strategiji razvoja nove Junkerove komisije. Otkako je uveden europski semestar, dakle, više smo orijentirani u ekonomske politike i Europski parlament više sudjeluje u cijelom tom postupku. E, u izvješću koje nosi ime naše bivše zastupnice, a sada europske povjerenice, E, gospođe Tyson se o tome govori. Mislim da je vrijeme da započnemo raditi na tome. Vrlo je važno da e, govoremo e, o tom suradnji s nacionalnim parlamentima, a u ovom izvješću se također spominju dakle reference i na naš parlament, što je vrlo važno. Nadamo se da će ovaj dokument imati e, i dobar utjecaj na izvješće koje će se na vijeću načiniti u proljeće. Pozdravljam sada prvog govornika, potpredsjednika Dombrovskisa. Izvolite. Hvala. Cijenjeni zastupnici, dopustite mi da vam se zahvalim u ime Europske komisije na mogućnosti da razgovaramo o ovim temama pred dva relevantna odbora. Govorit ćemo o našim postupcima vezanim za E, makroekonomsku politiku i o lanciranju europskog semestra. Kolege i ja ćemo vam danas predstaviti e, taj program čiji su e, elementi tijelom prošlog tjedna predstavljeni od strane predsjednika Junkera i podpredsjednika Katajnena. Radi se o ambicioznom planu ulaganja za Europu. Komisija predlaže na koji način omogućiti ulaganja i govori o primjeni tri prioriteta iz godišnjeg izvješća o rastu za 2015. godinu. Radi se o stimuliranju ulaganja, o nastavljanju sa strukturnim reformama i o fiskalnoj odgovornosti. Godišnje izvješće o rastu za 2015. godinu je ono kojim se obilježava početak novog ciklusa europskog semestra. Imamo nove ciljeve kojim se namjerava e, ojačati ekonomski rast i otvaranje radnih mjesta u Europi. Rekao bih da se radi o ideji koju sada izlažemo u europskom semestru. Uzeli smo u obzir i izvješće gospodina Debakera o tome kako da e, poboljšamo europski semestar u tom izvješću imamo i neke pozitivne elemente o tome kako to treba napraviti. A europski semestar je e, nešto gdje komisija želi e, uklopiti postupke e, fiskalnog nadzora s makroekonomskim postupcima, a pokušavamo nešto učiniti kako bi ti dokumenti bili dio ekonomske strategije i e, kako da se napravi postupak uzbunjivanja i e, kako omogućiti Europskoj komisiji da više uzima u obzir socijalne e, pokazatelje prilikom donošenja makroekonomskih politika kako bismo ostvarili ciljeve povećavanja gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta e, moramo e, mnogo toga raditi kako na nacionalnom i e, na regionalnoj razini također. Moramo svi tjesno surađivati, moramo surađivati tjesno s Europskim parlamentom jer su nam ciljevi zajednički što se tiče ekonomske analize i prijedloga najgore dio krize je prošao, međutim oporavak je i dalje slab, a najnovi pokazatelji Eurostata ukazuju da je tako i dalje smo dakle u situaciji kada kriza ima velike socijalne posljedice. Oporavak u Europi je slab, ali e, situacija nije dobro niti u Sjedinjim američkim državama. To samo pokazuje kako su naša gospodarstva prilično e, imaju neke strukturne probleme treba dakle sve učiniti kako bi se e, produktivnost povećala jer ima mnogo toga što to spriječava. E, u proteklom periodu pokušali su se korigirati makroekonomski e, disbalansi i tu vidimo da postoji razlika među pojedinim zemljama Europske unije. E, ekonomski oporavak jači je u nekim zemljama, dok je u drugim zemljama puno slabiji. Naravno, nije sve negativno, postoje i pozitivni elementi što pokazuje i naše predviđanja Sljedeće godine očekuje se gospodarski rast u svih 28 zemalja članica Europske unije. A to je pozitivno. Po prvi puta očekujemo da dođe do gospodarskog rasta u svih 28 članica Europske unije, što će se samo pojačati 2016. godine. Međutim, sada smo u situaciji malenog gospodarskog rasta, male i niskih stopa inflacije i velike nezaposlenosti. To e, te probleme moramo rješavati i to se mora odraziti u našim makroekonomskim instrumentima. E, moramo dakle E, to sve popraviti ti strukturnim reformama i e, fiskalnom odgovornosti. Moramo e, također se pozabaviti i ponudom i potražnjom u gospodarstvu. Što predlaže komisija o strukturnim reformama na razini Europske unije treba produbiti jedinstveno tržište E, moramo imati e, bolje e, propise koje će omogućiti da se gospodarstvo oporavlja, a ne da se taj oporavak sprečava. Trebamo također organizirati europsko tržište energentima u Europsku energetsku uniju. Mnogde strukturne reforme trebaju se obaviti u državama članicama treba reformirati tržišta rada, poboljšati tržište e, usluga i e, poboljšati javnu upravu. Jer će to omogućiti da se razvije poslovna atmosfera i da se otvaraju radna mjesta. A o tome će vam Marijane uskoro nešto više reći. Htio bih reći još nešto o fiskalnoj odgovornosti u prethodnih nekoliko godina. Vidjeli smo e, da smo se puno bavili financijskom stabilnosti. Ove i sljedeće godine očekujemo da će pokazatelji biti neutralni, što znači da će fiskalni pokazatelji u državama članicama ostati neutralni, a, a to znači da neće biti niti dodatnih fiskalnih stimulansa, niti da će e, biti nekih e, bitnih fiskalnih prepreka. Naravno, situacija nije identična u svim državama članicama, ali trebamo omogućiti rast. Mislim da trebamo jako pripaziti na nacionalne proračune. E, komisija predlaže neka rješenja za to. Govorimo o makroekonomskom upravljanju a e, u to e, uključujemo paket dvaju i paket šest mjera. Vidimo da države članice vide da je ta makroekonomska e, politika nešto što je važno za sve i da treba biti dio ekonomske i monetarne unije. Napravit ćemo reviziju dijaloga pa o paketu o dvije i o paketu šest mjera. O tome ćemo nešto više sigurno govoriti kasnije. E, što se tiče nacrtima planova za proračun, za sada e, nismo vratili niti jedan od tih natrta proračuna, što ne znači da će sve proteći glatko E, vidimo da u čitavom nizu država članica postoji opasnost da se neće moći podvrći e, e, zahtjevima kojima bi se trebali podvrći, te da dugovi zaista onemogućavaju oporavak u čitavom nizu država članica. Prema tome treba se više raditi kako bi se omogućilo ostvarivanje fiskalne odgovornosti te e, kako bi e, javni dug bio održiv. Što se tiče općeg pristupa e, Europske komisije, nacionalnim proračunima. Kao što znate, Europska komisija odlučila je da onim zemljama koje se neće moći podvrći paktu o stabilnosti i rastu, da im da više vremena. E, pokazatelji za Francusku, Italiju i Belgiju su u toj kategoriji, ali jasno je da sve zemlje članice trebaju na kraju ispuniti te kriterije a Europska komisija će sa svoje strane podržavati odgovarajućim e, politikama e, e, da se to ostvari. Zaključno htio bih naglasiti koje su prioriteti Europske komisije u ovom semestru, a to je da omogući gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta, da se pritom omogući financijska e, stabilnost, a e, e, drago će nam biti da surađujemo s Europskim parlamentom i moramo vršiti pritisak na razini Europske unije i na nacionalnoj razini bit će nam drago da u budućnosti surađujemo kako bismo ostvarili održivi rast i radili na poboljšavanju zaposlanja. Hvala, potpredsjedniče Domorovski. Sada dajem riječ povrednici Tyson. Hvala, predsjedniče. S obzirom da raspolažemo prijevodom, govorit ću na svom maternjem jeziku. Predsjedniče, uvaženi kolege, Dame i gospodo zastupnici, nakon izlaganja potpredsjednika Dombrovskisa, ja ću se osvrnuti na aspekt europskog semestra koji se tiče socijalnih pitanja i zapošljavanja. Ostvariti naše gospodarske i socijalne ambicije mora biti usklađeno s ostvarenjem ravnoteže i investicija. Moramo napraviti strukturne reforme, ja ću se prvenstveno ovdje osvrnuti na ovaj treći aspekt. Uz ove druge dokumente koji su vam opisani, imamo također na raspolaganju izvješće o zaposlenju koje je predstavljeno i to izvješće jasno ukazuje na to da moramo provesti, nužno provesti određene reforme. Ostvaren je neki napredak što se tiče zapošljavanja, ali imamo još jako puno posla. Kada gledamo brojke, vidimo da je nezaposlenost jako visoka, iako se e, stanje poboljšalo. Od sa 10,8 prešli smo na 10,1 posto u godinu dana, ali to znači da imamo i dalje 24,6 milijuna ljudi koji su nezaposleni, dakle 10,1% stanovništva Europske unije koje u rujnu nije imalo radno mjesto. Kada se usredotočimo malo više na brojke vidimo da je nezaposlenost malih jako visoka, iznimno visoka i tu je ostvareno poboljšanje od 1,9% u godinu dana, to jest poboljšanje ali 21% nezaposlenosti kod mladih to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i ne možemo to ostaviti tako. Dugoročna nezaposlenost je također jako duga, polovina nezaposlenih u Europi su E, ljudi koji su već dugotrajno bez posla, dakle 12 milijuna ljudi, a razlika u prihodima i nezaposla odnosno siromaštvo su porasli u državama članicama osobito. Kada to poredimo s razdobljem s početka krize vidimo da ciljevi Europe 2020. da ih nećemo ispoštovati što više, idemo suprotnim smjerom, umjesto da imamo manje nezaposlenih, sada imamo više siromašnih koji su se dodali ovom popisu od 6 milijuna ljudi. Uložili smo određene napore, dobre, velike napore, vidimo da su e, neki urodili plodom, ali ono što ne možemo napraviti jeste stati i čekati da se stvari same od sebe razvijaju. Moramo po svaku cijenu pobrinuti se za socijalnu zaštitu Europljana, Europljana koje vi ovdje predstavljate i ta socijalna zaštita mora biti zajamčena u budućnosti tako da moramo se baviti tom temom. E sad, zašto se ova nova komisija usredotočila na pet ciljeva? Pa kao prvo želimo otvoriti radna mjesta, favorizirati poduzetništvo kako bi se stvorila radna mjesta i podprlo poduzetništvo, e, e, pokrenuli smo nove projekte, bavit ćemo segmentacijom tržišta rada, borbom protiv rada na crno, e, porezi na rad moraju biti prebačeni na druge neke elemente koji će E, tako da trebamo pospješiti gospodarski rast i što se toga tiče moramo i ulagati, ulagati u osposobljavanje, u obučavanje kako bi mladi i oni koji su e, već niz godina nezaposleni kako bi raspolagali novim e, dodanom vrijednostima i e, isto tako moramo se usuditi modernizirati socijalnu zaštitu kako bi naša djeca i unuci mogli to, e, to imati u budućnosti. Dopustite da još nešto kažem, Naše reforme se neće odnositi samo na reformu e, socijalne zaštite i na tržište rada. Jer ukoliko želimo više radnih mjesta, bolju koheziju društva, moramo se također usredotočiti na tržište dobara i usluga, kvalitetu investicije istraživanje E, inovaciju i kakvoću e, javnih usluga. Iz tog razloga naš investicijski plan o kojem ste već čuli, e, za koji ste već čuli, jedan od ciljeva jeste da se uklone prepreke investicijama. Sve to trebamo podržati naravno. I mi vas želimo ohrabriti da u državama članicama to potaknete posredstvom jakog e, socijalnog dijaloga, jakog i to na taj način da svaka, e, da svi u društvu mogu podržati te e, suštinske reforme. Valdis i ja smo ohrabrivali sve socijalne partnere, europske socijalne partnere, evo prije nekoliko tjedana na početku našeg mandata smo ih ohrabili da to rade i dalje ćemo održavati te kontakte i dalje ćemo se susretati sa socijalnim partnerima da vidimo kako ćemo u narednim mjesecima pokrenuti inicijativu koja se na to odnosi. Budimo jasni, dame i gospodo zastupnici, nezaposlenost, dugotrajna nezaposlenost, nezaposlenost mladih, to su najveći problemi s kojima smo sada suočeni na gospodarskoj razini. Visoka stopa nezaposlenosti i visoka stopa siromaštva predstavljaju e, makroekonomsku neravnotežu koja šteti našem društvu i iz tog razloga sada smo započeli s modifikacijama indikatora u postupku neravnoteže, analize neravnoteže prošle godine. Kolega Moskovici će vam o tome podrobnije govoriti. No, ono što ćemo napraviti eh, u postupku koji se tiče makroekonomske neravnoteže jeste da ćemo dati veći, veći značaj nekim eh, socijalnim e, indikatorima kako bi se, kako bi se više uzimalo u obzir kada se radi analiza stanja određenih država članica. Naime, želimo imati pravu, dobru e, analizu socijalnog stanja država članica kako bismo bolje mogli reagirati na socijalne izazove s kojima smo suočeni u Europi. E, jako mi je drago što vam mogu reći da glede toga da smo u ovom, u ovom razdoblju ostvarili određeni napredak i nastavit ćemo dakle, tim putem. Dakle, uz vašu podršku, dragi kolege, dragi kolege iz parlamenta, nastavit ćemo raditi na tome. Hvala, Marijan Tajsen. A sada predajem riječ Pjeru Moskovisiju. Hvala predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Ja ću se kasnije osvrnuti pred projektima proračuna i mišljenju komisije s tim u vezi, ali sada vam želim nešto reći o izvješću o e, mehanizmu uzbunjivanja koji je usvojen prošlog petka sa gospodarskim paketom koji je spomenuo predsjednik komisije i koji je najavio sada Valis Dombrovskis. Dakle, ukratko vam želim predstaviti to izvješće i ono što će e, se desiti u prvom semestra 2015. godine. Kao prvo, to izvješće je polazna točka godišnjeg e, ciklusa postupka ocjene makroekonomske neravnoteže, kojemu je cilj da se identificira i riješi e, neravnoteže koje nanose štetu u kvalitetnom funkcioniranju država članica, odnosno cijelokupne Europske unije i koji može dovesti u pitanje funkcioniranje europske gospodarske i monetarne unije. Cilj tog izvješća jeste da se e, ukaže na države koje su ugrožene e, makroekonomskim neravnotežama koje bi, e, u kojima bi moglo biti nužno poduzimati makroekonomske mjere i za koje je potrebno napraviti jednu duboku analizu. S tim u vezi izvješće o mehanizmu za rano uzbunjivanje ima e, aspekt koji se odnosi na e, pojedine države i isključivo na temelju te analize ćemo moći zaključiti da li u određenim državama članicama postoji neravnoteža ili prekomjerna neravnoteža. Ove godine ukazano je na potrebu za dubinsku analizu 16 e, država. Za njih 14 ta selekcija, da one su uvrštene tu na temelju prošlogodišnje analize. Naime, u slučaju Hrvatske, Italije, Slovenije, e, dubinska analiza e, će ukazati na to da li se smanjuje e, ili ostaje ista ili se povećava ta neravnoteža. Naravno, imat ćemo na umu dakle, prošlogodišnje stanje za to. Što se tiče Irske, Francuske, Španjolske, Mađarske, to su države članice za koje, koje imaju E, neravnotežu u kojima ćemo morati poduzeti odlučne mjere kako bi se e, prekinulo s tom neravnotežom. A što se tiče drugih država članica u kojima je prethodno, u prethodnom stanju stanovljena neravnoteža, to su Belgija, Bugarska, Njemačka, Nizozemska, Finska, e, Švedska i Ujedinjena kraljevina, analiza će omogućiti da vidimo da li ima i dalje neravnoteža, odnosno da li je ispravljena. Eto, to je što se tiče onih 14 zemalja koje je bilo tu ranije, a po prvi put e, dunjska analiza će biti napravljena i za Portugal i Rumunjsku. Portugal je završio svoj program e, gospodarske prilagodbe sredinom 2014. godine i tako ulazi u skupinu država koje su podvrgnute na e, uobičajeni u uobičajenom pregledu. Evo, to je, to je opći e, prikaz. A sada prelazimo na dubinsku analizu što se tiče horizontalnog aspekta koji se vidi u izvješću. Te teme se odnose najprije na vanjsku uspostavu ravnoteže. Ovo još nije završeno, što tu se tiče zaduženih država koje imaju, koje suočavaju sa velikim dugom, iako su e, već uveliko smanjile svoj deficit. Kao drugo imamo e, asimetričnu ravnotežu e, sa, neto, sa državama koje su neto vjerovnici, koji imaju visok suficit što ukazuje na e, slabu potražnju i slabe investicije. Treće, što se tiče konkurentnosti, e, to e, ukratko rečeno ide u pravom smjeru što se tiče velikog broja država. Možemo, uvidjeli smo i dosta veliku heterogenost što se tiče zaduženja sa velikom stopom zaduženosti u privatnom sektoru. Tu je dosta heterogena situacija koja se tiče isto tako i inflacije i BDP bdp rasta BDP-a, ta heterogenost e, također je zastupljena na tržištu nekretnina. Još jedna točka je obrađena u izvješću, a to je stanje bankovnog sustava. Što se tiče bankovnog sustava, tu ću kratko, vjerojatno prekratko, reći da su rizici, općenito govoreći, e, smanjeni, kao što je to pokazano u e, Asset Quality Review, dakle u pregledu te aktive e, Europske središnje banke. Vidimo isto tako slab rast kredita koji je izazvan istovremeno slabom ponudom kredita, što je povezano sa zaduženošću, a isto tako i e, slabom potražnjom kredita. Isto tako Marijan je govorila problemima koji se tiču socijalnog aspekta i zapošljavanja i potpunosti se slažem s njom i podržavam njenu želju da se uvedu e, socijalni e, indikatori koje ćemo e, uveliko koristiti. Dakle, uzeli smo na, u obzir zbir socijalnih indikatora kako bismo se mogli bolje pozabaviti pitanjem kvalitetne dodjele sredstava ti socijalni aspekti će biti pojačani u narodnoj fazi europskog semestra, osobito u ovoj dubinskoj analizi. I što više rekao bih, složio bi se s Marijan, e, koja kaže da je socijalna dimenzija e, Europske monetarne e, unije ključan element i radimo na pojačanju istog. Evo, predsjedniče, ja sam završio. To izvješće će, je nešto o čemu ćemo raspraviti na vijeću Ekofina, koje će prema pravilima usvojiti donijeti zaključke, a umeđu vremenu e, se veselim čuti mišljenje parlamenta o ovom mišljenju i naravno e, zajedno s vijećem i parlamentom i Euroskupinom komisija će pripremiti nove dubinske analize za ožujak 2015. godine pred europski semestar, a to znate, dakle, tada će biti riječ i o e, preporukama za za zemlje članice i e, dakle tu ćemo uzeti e, tu ćemo analizirati sve raspoložive podatke eto toliko o ovom e, mehanizmu za rano upozorenje Hvala gospodine Moskovisi Zahvaljujem svim povjerenicima. i Sada krećemo s prvim krugom pitanja i odgovora. Najprije će riječ dobiti dva izvjestitelja iz Ekona i Empla. Svatko će imati tri minute. Nakon toga ćemo imati ukupno osam minuta za odgovore povjerenika. Darius Rozati ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. I dopustite mi da zahvalim povjerenicima na njihovim izlaganjima. Mislim da se nalazimo u vrlo značajnom trenutku postupka europskog semestra na samom početku za 2015. godinu i čitav ovaj postupak će odrediti napore i mjere koje ćemo donijeti sljedeće godine za poticanje gospodarskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta u Europskoj uniji. Imam e, nekoliko pitanja za naše uzvanike. Prvo pitanje se odnosi na ravnotežu između e, tri stupa novog ekonomskog plana, ulaganja, fiskalna odgovornost i strukturne reforme. Konkretno moje se pitanje odnosi na omjere tih triju elemenata i koja bi zapravo bila prava ravnoteža između tih sastavnica, kako se napreduje, gdje je postignut najmanji napredak i postoji li veza između makroekonomske situacije u pojedinim državama članicama i napretka na pojedinim područjima. Postoji li neka veza između sporog napredovanja strukturnih reformi u zemljama gdje postoji veća opasnost od neravnoteža i e, fiskalne odgovornosti. To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje odnosi se na socijalne pokazatelje i na pregled pokazatelja od prošle godine. E, koji je postupak kod uporabe socijalnih pokazatelja e, kada je riječ o analizi unutar mehanizma za pravodobno uzbunjivanje i dubinske analize u usporedbi sa makroekonomskim pokazateljima koji su dobro definirani, određen je prag iznad kojeg se aktivira postupak. U kojoj mjeri su socijalni pokazatelji i pokazatelji zapošljavanja sastavni dio postupka donošenja odluka, a u kojoj su mjeri e, služe samo za bolje razumijevanje makroekonomske situacije. Hvala. Sergio Kugeras Preto sada ima riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Moram reći da sam iznimno zahvalan što imamo tri povjerenika na današnjem sastanku na samom početku europskog semestra. Mislim da su ova pitanja usko povezana bez daljnjih promjena koje su najavili povjerenici Dombrovskis i Moskovici. Sve ono što može poduzeti povjerenica Tyson je samo korektivne prirode i ne možemo postići ciljeve koji se odnose na zapošljavanje i socijalne ciljeve bez toga. Sve ono što sam čuo o europskom semestru zvuči mi dobro i samo pokretanje promjena u makroekonomskoj politici Europske unije je također dobra vijest, no moramo se zapitati jesu li te najavljene izmjene dovoljno ambiciozne kao prvo da iziđemo iz stagnacije i deflacije i kako bismo uzeli u obzir situaciju koja se mijenja. Moramo se zapitati nekoliko pitanja. Postoje neki elementi koji se ne nalaze u godišnjem e, pregledu rasta, kao prvo, nigdje ne stoji da je glavna opasnost u području makroekonomske neravnoteže visoka razina nezaposlenosti, posebno dugotrajne nezaposlenosti. Isto tako, nemamo dovoljnu razinu, visinu plaća kako bismo izišli iz siromaštva. Ništa se ne govori o razlikama među državama članicama i nejednakosti među građanima u pojedinim državama članicama. Moram priznati da sam za fiskalnu odgovornost, no kada koristimo sve ono što postoji u paktu za rast i stabilnost, želimo postići veću ekonomsku fleksibilnost, a moramo uzeti u obzir da je u prethodnom sazivu parlamenta najveća greška bila zato što nije postojala veza između rokova za smanjivanje deficita koje određuje komisija i napora pojedinih država članica. Ovo je treći put da sudjelujem u ovoj raspravi i povjerenici zaduženi za gospodarstvo su stalno ponavljali da će sljedeće godine gospodarski rast biti veći od 1%. Ako pogledamo projekcije gospodarskog rasta e, vidimo da je uvijek bilo pogrešaka. Dakle, moramo više raditi na konkurentnosti. Politike koje smo koristili za poboljšanje konkurentnosti, bilo da je riječ o reformi energetskog tržišta ili unutarnjeg tržišta, bile su zapravo na neki način opsjednute reformom tržišta rada. I imamo razlike u plaćama i nejednakost e, u smislu dohotka u državama članicama i zanima me hoće li komisija nešto poduzeti da to ispravi. Postoji pozitivna ocjena korekcije troškova rada, no u nekim državama članicama došlo je do devaluacije plaća, primjerice ispod 15%, a to je dovelo do nejednakosti u dohotku. Zanima me hoće li komisija to staviti i što je s minimalnim plaćama i je li komisija spremna preuzeti odgovornosti u području minimalnih plaća za integraciju na tržište rada. Povjerenik Dombrovskis. Zahvaljujem na pitanjima. Dakle, krenut ću od, od pitanja gospodina Rozatija. Kao prvo što se tiče veze i odnosa između tri stupa ekonomskog upravljanja, rekao bih da su sva tri stupa bitna i mi tu nismo odredili koju težinu ima pojedini stup, budući da smatramo da su oni sastavni dio istog postupka. Što se tiče naša, našeg aktivnog rada na pojedinim stupovima, mi smo već dali analizu paketa ulaganja od 350 milijardi eura, no isto tako postoji potreba da se radi na poboljšanju poslovnog okruženja u Europi na način da se potaknu privatna ulaganja. I to ne samo pomoću ovog investicijskog plana, dakle javnog novca, nego isto tako i kako bismo radili na tome da se uspostave odgovarajući uvjeti koji bi pogodovali ulaganjima privatnog sektora. Što se tiče strukturnih reformi, moramo nastaviti s radom na konkurentnosti Europske unije i država članica i to na način da postignemo održivi gospodarski rast i zapošljavanje. To je vrlo važna sastavnica e, čitavog ovog postupka. Što se tiče fiskalne odgovornosti, već sam rekao da očekujemo neutralnost u tom području za ovu i za sljedeću godinu, no vrlo je bitno da nastavimo e, s radom na fiskalnoj odgovornosti. Ne možemo si priuštiti još jednu krizu povjerenja kao što je to bio slučaj prije četiri i više godina. To je imalo vrlo ozbiljne posljedice u tom smislu ne možemo zanemarivati strukturne reforme i fiskalnu odgovornost dok radimo na gospodarskom oporavku. Što se tiče socijalnih pokazatelja, već je rečeno da smo već počeli s radom na osnaživanju socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije E, dakle imamo izvješće o zapošljavanju, a socijalni pokazatelji i pokazatelji o zapošljavanju se već koriste u postupku makroekonomske e, postupku makroekonomskih neravnoteža. Marijan Tajsen će vam nešto više reći o socijalnim pokazateljima. Ona intenzivno radi na njihovoj promičbi. Što se tiče sljedećih e, sljedećeg kruga pitanja, da, ovi planovi su dovoljno ambiciozni. Ono što vam predstavljamo u okviru godišnjeg pregleda rasta, dakle paketa makroekonomskih mjera, samo je prvi korak. I kao što sam rekao u uvodnom dijelu, moramo vidjeti kako stoje ponuda i potražnja u gospodarstvu i sva tri elementa moraju biti komplementarni i dakle tu zapravo radimo na postizanju istog cilja. E, postavili ste neka pitanja koja se odnose na fleksibilnost. Mi radimo na tome u Europskoj komisiji. Početkom sljedeće godine ćemo zajedno sa povjerenikom Moskovicijem predstaviti i jedno priopćenje o korištenju fleksibilnosti u paktu o stabilnosti i rastu, kao što je to objasnio predsjednik Juncker. Što se tiče minimalne plaće, Europska komisija ohrabruje države članice da uvedu minimalnu plaću i da se to uskladi sa razvojem i razinom produktivnosti. Međutim, do sada nije bilo namjere da se to uvede na razini Europske unije Dakle, to ovisi o situaciji pojedinim državama članicama i o gospodarskoj situaciji u tim zemljama. Povjerenica Tajsen ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću nešto više reći o socijalnoj politici i zapošljavanju. Mogu samo naglasiti ono što je već rečeno i što se zapravo implicitno može zaključiti i na temelju vaših pitanja. Želimo li poboljšati situaciju što se tiče rasta i zapošljavanja, moramo raditi na ponudi, moramo potaknuti ulaganja, želimo li postići gospodarski rast, dakle moramo se usredotočiti na poduzetništvo, otvoriti nova radna mjesta i raditi na strukovnom obrazovanju. Također moramo razviti potrebne vještine i ukloniti prepreke za ulazak na tržište rada. Upravo su tu vještine bitne, ali nam je potrebna i socijalna zaštita, zato nam treba aktivni pristup. Što se tiče vašeg pitanja o minimalnoj plaći, Valdis je već spomenuo da mi smatramo da bi bilo dobro da se uvede takva mjera. Međutim, komisija nema nadležnost u tom području. Mi možemo samo ohrabriti države članice da uvedu minimalnu plaću. Ne možemo to nametnuti, možemo se koristiti raznim tehnikama kako bismo dali prednost preferencijalnim plaćama, no na državama članicama je da rade na poboljšanju vlastite produktivnosti. Što se tiče socijalnih pokazatelja, potrebno je raditi na tome. Treba ih e, bolje ugraditi u postupak makroekonomskih neravnoteža. To smo vidjeli i u godišnjem pregledu rasta, gdje se stavlja snažniji naglasak na socijalnoj dimenziji. No, moramo odabrati ograničen broj pokazatelja, moramo definirati prag, a to ćemo učiniti savjetujući se s Europskim parlamentom i vijećom. E, najvažnije je da se uvede prag za pokazatelje i da se to poveže sa zapošljavanjem. Naravno, moramo se e, usredotočiti i na pitanje smanjenja siromaštva. Postoje nejednakosti u našim društvima, ako pogledamo analizu siromaštva i nejednakosti, možemo vidjeti da je potrebno da se ljude vrati na tržište rada. Ne možemo ljude ostaviti u toj teškoj situaciji. Najbolji način da se riješi pitanje siromaštva je da se ljudi vrate na tržište rada. Hvala, Pjer Moskovisi. Izvolite. Hvala, ja ću kratko dopuniti ono što je rekao Valdis, e, slažem se s njime kada je riječ o ravnoteži između tri stupa. Ne možemo davati prednost jednom ili drugom stupu, no jedan je noviji od ostalih, recentniji. To je ovaj stup koji se odnosi na ulaganja. I to proizlazi iz činjenice da se ova komisija želi suočiti sa jednim izazovom, a to je izazov slabog rasta, slabe inflacije, inflacije i visoke stope nezaposlenosti, što je ekonomski i socijalno neprihvatljivo. Dakle, bilo je potrebno definirati koji je glavni ključ za deficit rasta, a to je činjenica da nema dovoljno investicija. Ako vidimo koja je stopa investicija Evropljana u odnosu na 2008. možemo konstatirati da imamo godišnje 20% manje investicija nego 2008. Dakle, to je uistinu velika opasnost za Europu u odnosu na svjetske partnere kao što su Sjedinjene američke države. Dakle, moramo i dalje stavljati naglasak na proračunsku konsolidaciju to je bitno. Isto tako i na strukturnim reformama koje je potrebno proširiti i tome trebamo dodati e, povećanje investicija i to jednom dobrom dinamikom. To je novi element e, koji, e, kao što je spomenuo i Roberto Gualtieri u uvodnom dijelu. Htio bih reći da sada imamo novi ciklus koji se otvara pred nama. Do nedavno su Evropljani bili u fazi stabilizacije nakon financijske krize. Sve što smo poduzimali išlo je u tom smjeru. Definicija programa prilagodbe, bankarska unija, sve ono što se odnosilo na rješavanje krize. Europski mehanizam stabilnosti i tako dalje. Sada smo ušli u drugu fazu, stabilnost smo postigli. Moramo sada poboljšati dinamiku. Kao što je rekao kolega Dombrovski, mi imamo volju da iskoristimo sve mehanizme koji su nam na raspolaganju, a to znači i da djelujemo u okviru važećih pravila, ali da imamo i dovoljnu razinu fleksibilnosti. I kao što smo čuli, početkom sljedeće godine ćemo predstaviti priopćenje o fleksibilnosti, naravno unutar važećih pravila. E, imamo investicijski plan koji je predstavio predsjednik e, Juncker i kolega Katajnen. Države članice koje će htjeti iskoristiti kapital iz Europskog investicijskog fonda moći će to učiniti i to neće biti uračunato u izračun deficita i duga. Hvala lijepa. Sada dajem riječ kolegici Marizi. I e, molim vas da pazite ako želimo nakon toga da e, možemo dati e, riječ još određenom broju kolega da postavljaju pitanja, dakle da se pridržavate vremena. Za sada kažem ko će se javiti, gospodin Utason, gospodin Rodriguez, Vana, Fultulis, Moto, euh, mon Sander. Marisa. Dakle, počinjemo sada s drugim krugom. Minuta i eh, pol za svakog izvjestitelja u sjeni i deset minuta ukupno povjerenicima za odgovor na pitanja. Najprije Alfred Sand iz SED-a iz Ekona. Hvala. 70% europskih malih i srednjih poduzeća rade isključivo na nacionalnim tržištima. Investicijski programi u eh, Europskoj uniji ne odražavaju stvarnu situaciju, barem ne na srednji eh, rok treba se sve učiniti kako bi nacionalne vlasti mogle dati onaj stimulus koji je potreban malim i srednjim poduzećima da ostvare rasti i otvore radna mjesta. E, za sada je situacija takva da e, mjere donesene u Europskoj uniji su e, kontradiktorne u odnosu na nacionalnu razinu. Sofia Ribeiro. Hvala lje. Što se tiče ekonomskih i socijalnih prioriteta, oni su međusobno ovisni i treba ograničiti razlike među državama članicama, naročito među regijama. U tom smislu europskim je pučanima drago e, da su poduzete mjere i naročito su e, važne mobiliziranje privatnog kapitala i e, također treba imati potrošnju koja je puno e, bolja i koja neće imati negativne e, posljedice. Treba također ojačati e, proračunsku odgovornost na, u socijalnom tržištu perspektiva da se od otvori i tristo tisuća radnih mjesta ambiciozna nije projekt, međutim nedovoljan s obzirom da ima puno više nezaposlenih u današnje vrijeme. Dakle, trebamo imati programe ulaganja kojima će se favorizirati istraživanja i inovativnost Zanima nas isto tako hoće li 25 milijuna eura koji su predviđeni biti dovoljni i isto tako kako ćemo se organizirati sa ovisno sa onim projektima koji već sada postoje. E, predsjednik komisije također je rekao da task force koju je napravila komisija oprostite, već Predugo govorite sada dajem riječ sljedećoj osobi na mom popisu. Dame i gospodo, imam pitanje za gospodina Dombrovski sa o paketu ulaganja od 300 milijuna. Vi kaže da će učinak poluge biti u omjeru 1 naprema 15. Što znači da će e, privatni ulagači podnijeti veliki teret, ali oni će to učiniti samo budu li mogli ostvariti profit kojim će ponovno financirati e, vlastita ulaganja. Budući da su zemlje članice u krizi, to jednostavno znači da građani tih zemalja financiraju profit koji će se ostvariti tim ulaganjima e, znači za usluge i za infrastrukturu. Prema tome građani će morati plaćati dodatnu cijenu. Ono što komisija predstavlja kao nagradu za građane zapravo je porez koji će oni morati platiti kako bi se financirala ulaganja. Još jedna stvar, e, komisija se pravi da će zahvaljujući tim posticajima se moći financirati nova ulaganja. Međutim, to nije točno. Postoje e, sredstva koja će se možda prebacivati s jednog programa ulaganja na drugi, neki e, malo riskantnije ulozi ulaganja će se prebacivati dakle sa, sa više riskantnih na manje riskantnih e, eh, eh, pro, ulaganja. Gospođa Harkin sada za ALDE. Moje prvo pitanje odnosi se na siromaštvo. Govori se u izvješću da postoji rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, što se uvelike povećalo od kada se pojavila kriza. Jasno je da su je potrebno više socijalnih pokazatelja. Mehanizam uzbunjivanja također zahtjeva da se ti pokazatelji uvedu. Moje prvo pitanje, možete li nam nešto više reći o tim socijalnim pokazateljima? I drugo, na koji način se socijalni pokazatelji, odnosno cijeli taj e, postupak može koristiti e, kako bi se bavilo pitanjima siromaštva i što će se napraviti kako bi se rješavale razlike između pojedinih zemalja članica. Moje drugo pitanje također se odnosi na razlike jer u izvješću se govori da neke, e, da viškovi nekih država članica nisu e, dovoljno e, smanjeni u odnosu na rebalans mnogih gospodarstava i višak njihovih tekućih računa. Međutim, mene zanima što će godišnje e, izvješće o rastu napraviti po tom pitanju. Gospođo Tyson, nadam se da ćete vi moći odgovoriti na tri minute na sva ova pitanja. Hvala lijepa. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, jako mi je drago da se Europski parlament zaista zanima za mala i srednja poduzeća. Kao što znamo, mala i srednja poduzeća već godinama pokreću gospodarstvo, a 85% radnih mjesta koja su otvorena su e, otvorena u malim i srednjim poduzećima. E, sada smo uočili da taj broj novih radnih mjesta pada zbog toga što e, mala i srednja poduzeća imaju poduze, e, probleme. E, budući da se ljudi tamo mogu zaposliti, moramo sve učiniti kako bismo favorizirali mala i srednja poduzeća i na taj način otvorila radna mjesta. Što se tiče pristupa financiranju to je puno teže za mala i srednja poduzeća zato što banke njima ne e, posuđuju tako radu. Iz tog razloga napravili smo problem Think First e, kojim želimo rješavati taj važan problem. E, sljedeće pitanje koje se odnosilo na mene jest siromaštvo ljudi koji rade i socijalna isključenost. Pokušat ću vam odgovoriti kratko. Što ćemo napraviti sa socijalnim pokazateljima? Te pokazatelje moramo uzeti u obzir ne samo zato što želimo znati što se događa u pojedinim zemljama, već i zato što želimo da ako nam neki socijalni sektori pokazuju da je situacija loša, da je E, nezaposlenost vrlo visoka, onda se time moramo pozabaviti u cijelom ciklusu i moramo e, vidjeti da se ovdje radi o jednom e, neravnoteži u gospodarstvu. Međutim, trebamo vidjeti koji prag treba biti mjerilo. To je nešto čime ćemo se pozabaviti u sljedećih nekoliko mjeseci pokazatelje trebamo koristiti s jedne strane da bismo prikazali situaciju, ali s druge strane ako nam to treba postati mjerilo, onda se na sve mora gledati cjelovito. To ćemo e, rješavati u sljedećih nekoliko tjedana, konzultirat ćemo se s parlamentom i sa vijećem. Hvala lijepa. Gospodin Moskovici Izvolite, evo 30 sekundi o posljednjem pitanju vezano za e, povećanje, odnosno višak u e, euro području što se tiče e, država koje su vjerovnici tu taj višak e, se nije toliko povećao E, sadašnja situacija ukazuje na ekonomske manjkavosti, nisku razinu domaćih ulaganja. A to je jednostavno nešto što ova komisija želi riješiti tako što želi podržati kako ulaganja, tako i podržati potražnju na domaćoj razini. To je važno svugdje, ali naročito u e, zemljama koje su e, vjerovnici. Gospodine Dobrovski. Ja bih se usmjerio na ona pitanja koje se odnose na paket ulaganja. Gospođa Ribeiro se pitao hoće li paket od 300 milijuna eura biti dovoljan. Htio bih vam nešto reći o tome kako se odlučilo za ovu razinu izlaganja, a to vidimo i u samom planu ulaganja investicije su prije krize iznosile otprilike 20-21% europskog BDP-a. A prije krize u najboljim godinama se eh, eh, je situacija bila e, dakle kad je u najboljoj e, godinama kada se puno ulagalo, a raslo je i tržište nekretnina. A nakon toga je to značajno palo. I e, dakle ovih 270, odnosno najprije se predviđalo da će investicije od 270 pa 300 pa 315 milijuna eura koji otprilike odgovaraju prosjeku tih e, ulaganja prema e, priješnjim e, pokazateljima. Govorili ste o samoj poluzi koji bi trebao pokrenuti taj paket. Poanta bi bila da se deblokira velika količina privatnog novca u svrhu ulaganja. I e, što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, među kritikama koji Europi i državama članicama nalazi se i to da je u većini zemalja inflacija rekordno mala, a istovremeno ta se prilika ne koristi za investicije. jasno je da te investicije ili ih treba pratiti, platiti izravno ili putem ulaganja i tako dalje. Mislim, jasno je da netko taj novac mora izdvojiti. Međutim, trebamo gledati e, kakve prednosti to daje ako imamo tržište energentima i tako dalje. Dakle, ako profit treba bitno je da profit iz tog ulaganja bude veći nego li što on bude koštao. I zato je važno da imamo ispravna ulaganja, ona koja će dati profit. Treba te odluke donositi na stručnoj razini treba ih učiniti tako da se pomogne malim i srednjim poduzećima i ono što je najvažnije da daju profit. A, gospodin Dombrovskis, niste odgovorili na, na, na, pitanje tko snosi troškove, zar nisu to naši, naši sugrađani? Molim vas kratak odgovor. Pa kao što sam rekao, naravno to ovisi o konkretnim projektima, ali na kraju troškove će snositi bit plaćen na ovaj ili onaj način, bilo javnim sredstvima, e, bilo poslovni subjekti ili drugi koji će platiti troška projekata, ali na kraju svakako je važno da korist bude veća od troška, što je cilj investicija. Hvala, dobro sad je onda vrijeme za treću rundu. Minutu i 30 imaju svi izvjestelji u sjeni i ukupno 10 minuta e, povjerenici da odgovore na pitanja. Molim vas da ne držite govore, već da postavljate pitanja. Mihael Tojrer iz kluba zastupnika Aldea imate riječ. Hvala predsjedavajuća. Dame i gospodo povjerenici, imam pitanje za vas, gospodine Dombrovskis u Litvi. Imali ste imate jako dobar program za rješavanje e, javnog duga. Druge zemlje kao Francuska i Italija smatramo da bi trebale poput vaše države napraviti reforme. Nije li to pitanje pravde to što su male zemlje trebale poštovati pravila za razliku od drugih i u tom kontekstu imamo pitanje tržišnog natjecanja, konkurentnost koja se postavlja u okviru E, neravnoteže, e, suviš, e, kritizira se suvišak izvoza, ali da li su toliki da li je toliki višak potreban ukoliko želimo imati gospodarski rast. U Njemačkoj svako izvezeno auto 40% dodatne vrijednosti dolazi iz drugih država. Dakle, takva izvozna sila kao što je Njemačka jest pozitivna stvar za cijelu Europu. Dakle, kako izvesti da sve to funkcionira u Europskoj uniji imajući na umu razlike unutar same komisije. Gospođa Tyson, hoćete li vi početi? Okay, we'll continue with the Dobro, nastavit ćemo s pitanjima, da budemo što učinkovitiji moguće. McIntyre iz redova i Hvala, predsjedavajuća. Jako sam zadovoljna što mogu vidjeti visoku razinu obveza u godišnjem pregledu rasta da se vratimo na otvaranje radnih mjesta i osobito mi je drago uvidjeti značaj koji se pridaje strukturnim reformama. Taj sen je jasno rekla da su reforme nužne i da ih moramo provesti reforme e, za ohrabrivanje poduzetništva i inovacija i reforme s ciljem jačanja konkurentnosti Europske unije. E, jako je zanimljivo bilo izvješće Svjetske banke poslovanje 2050. E, to je iz lipnja ove godine i tu se ocjenjuje regulatorni aspekt poduzetništva diljem svijeta i jako sam bila zadovoljna uvidjeti da je moja država, Ujedinjena kraljevina, bila na drugom mjestu e, među europskim državama. Mislim da je jako važno da države članice uče jedne od drugih tako da Europska unija kao cijelina može stvoriti pravo e, konkurentno tržište, isto tako da možemo biti konkurentni na međunarodnoj razini kako bismo vratili i učvrstili e, radna mjesta kod nas. Pitanje je sljedeće. Možete li dati konkretne primjere o tome što ćemo reformirati i kako? Hvala. Miguel Viegas iz Goja. Ova godišnja analiza o gospodarskom rastu po našem mišljenju ne donosi nikakve inovacije, nikakve novosti, smanjuje se socijalna država, liberalizira gospodarstvo, nada se da će tržište riješiti sve probleme. I kao što je to moglo biti kao što je to sve jako predvidivo i ništa se neće promijeniti. Mladi će i dalje biti bez posla, bez budućnosti, Europa će ostati u stagnaciji. Što se tiče paketa investicija, imam nekoliko komentara. Najprije bih želio saznati po čemu se on razlikuje od pakta za stabilnost i gospodarski rast koji je pokrenula komisija 2012. godine. Tada se radilo 120 milijardi eura i e, isto se tako, tako je sve počivalo na učinku e, na poluge. Dakle, htio bih znati koju razliku vidite između ova dva. A što se tiče ovog omjera, dakle, evo, imamo 20% smanjenje investicija u ovih nekoliko zadnjih godina. To je 3% godišnje, što je doista nedovoljno spram iskustava Eh, iz drugih eh, zemalja unutar Europske unije. Zatim, da li države mogu sudjelovati u tom fondu? Ja se doista pitam kako eh, javna ulaganja na nacionalnoj razini mogu sudjelovati u deficitu. Dakle, da li ćemo otvoriti tu mogućnost? Ispričavam se, ali vas moram prekinuti. Sada Neoklis otisima ima Govori se o sve većoj štednji, o proračunskoj disciplini s ciljem pokretanja gospodarstva, no istovremeno tu je i problem nezaposlenosti mladih, to je postao jedan od najvećih problema Europske unije. Europska unija ima sve manje, sve slabiju industriju, plaće su manje prava radnika su napadnuti sa svih strana, ugovori su se napadaju, čak se krše i temeljna prava radnika. Politika e, stroje štednje i destrukturiranja tržišta rada koje nameće trojka u državama u juga je takva i nažalost gospodarska e, godišnja analiza pokazuje da se i dalje e, primjenjuju isti recepti, a ne obavlja a ne suočava se s korijenjem zla. Že, imam pitanje za potpredsjednika, kako, se, kako namjeravate riješiti ove probleme e, u trenutku kada trojka inzistira na tome da države smanjuju cijenu rada i destrukturiraju socijalni dijalog. Isto imam pitanje za gospođu Tyson. U Tijekom svog saslušavanja pred parlamentom istakli ste da treba uključiti socijalne indikatore. Danas ste opet o njima govorili. Neki od tih indikatora uključeni su u europski semestar. Međutim, situacija na jugu Europe je teška. Imam pitanje za gospođu Tyson. Ima li neke konkretne prijedloge što se tiče integracije i socijalnih integratora? Gospod Gospodine Moskovici, hoćete li vi odgovoriti? Ne. Onda ćemo započeti s gospođom Tyson kao i inače. Izvolite gospođo Tyson. Hvala, hvala predsjednice. Mislim da je gospođa McIntyre kao i zadnji grčki govornik da se meni ili izravno. Gospođa McIntyre pita kakve reforme moramo napraviti i kako ih koristiti. Mislim da raspolažemo brojnim instrumentima. Tu su ciljevi za 2020. Europa 2020. S pet e, velikih ciljeva i čitavim nizom e, značajnih inicijativa imamo isto tako srednjoročnu, srednjoročni pregled do kojeg će doći skoro. Dakle, parlament će moći tome dati svoj doprinos, ali što se tiče tih pet inicijativa, ciljeva, moramo nastaviti raditi na njima. Imamo određen broj mjera što se tiče borbe protiv makroekonomske neravnoteže. Kada vidimo da u nekim zemljama postoje stvarno veliki problem, onda moramo napraviti jednu dubinsku analizu u kojoj ćemo ili primijeniti određen postupak ili ćemo najprije napraviti preporuke za e, individualne zemlje kao što je napravljeno u okviru programa Europa 2020. Dakle, svakako ćemo doći do država članova, članica jer je većina reformi koje trebaju biti provedene u državama članicama i države članice su nad, nadležne u tome. Dakle, mi što radimo je da pokušavamo pratiti, pomoći državama članicama, pokazati im brojke, usporediti ih s drugim državama članicama, ukazati im na njihove poteškoće i pomoći im da riješe te poteškoće. Imamo isto tako i paket, e, investicijski paket i ako pogledate treću točku tog investicijskog paketa, tu se također govori o reformama, kaže se da trebamo vidjeti koje su to e, prepreke koje sprečavaju investicije. Nije tu samo paket od 315 milijardi, tu ima puno više toga. Zatim u tom paketu je riječ isto tako i o strukturnim i drugim reformama, tu je onda i agenda za unutrašnje tržište koje moramo provoditi dalje, cjelokupni program, cjelokupna agenda ove e, komisije jest agenda koja se bavi dakle socijalnom e, ravnotežom, jednakošću, gospodarski rastom i ako pogledamo tu agendu vidimo da ima čitav niz instrumenta koji će nam omogućiti da provedemo te strukturne reforme koje su nužne. Te reforme će omogućiti da se favorizira zapošljavanje. Što se tiče socijalnih indikatora, pitanje koje postavio grčki kolega, ja mislim da sam već odgovorila na to pitanje. gospodine predsjedavajuća, ti indikatori se uzimaju u obzir tijekom cijele analize i puno im je veći značaj pridan u ovoj analizi nego što je to bio slučaj u prethodnim e, izvješćima. Puno se više uzima u obzir situacija, socijalna situacija u državama članicama i to se tu vidimo da čitav niz socijalnih indikatora su e, indikatori od velikog značaja, trebamo vidjeti kako ih integrirati, moramo odrediti pragove, to je jako važno i to ćemo početi raditi jako brzo. Gospodin Dombrovski. Hvala predsjednice. Ja ću se vjerojatno usredotočiti na pitanje gospodina Trojera kada je riječ o Francuskoj Italiji i e, suficitu tekućeg računa. Najprije, kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, ima sedam zemalja koje su u ovom gospodarskom Cikli su e, označene kao zemlje koje e, su opasnosti nepoštovanja e, pakta za gospodarski rast i stabilnost. Treba istaknuti još više tri zemlje, Francusku, Italiju i Belgiju. Francuska, kada je riječ o napretku glede zadovoljavanja preporuka e, vijeća za e, rješavanje problema ekscesivnog deficita, prekomjernog deficita, a Italija i treća zemlja što se tiče e, deficita. A, kao što sam rekao, komisija je dobila pismo, dopis tih triju zemalja gdje opetuju svoju obvezu za provođenje strukturnih reformi i potrebu da se provedu e, proračunske prilagodbe. Dakle, odluka komisije jeste da, da tim trima državama više vremena do proljeća, dakle kada će također moći vidjeti da li na temelju stvarnih podataka koliki je napredak ostvaren je. Evo sada imamo još nekoliko mjeseci. Dakle, ostalo samo par ovaj mjesec do kraja godine. I naravno, jasno je da će se komisija ponovno na prođe osvrnuti i pozabaviti ovim pitanjem, tako da su sve e, mogućnosti otvorene, ali ćemo tada raspolagati preciznim podacima i nadamo se da ćemo imati pravu analizu utemeljenu na makroekonomskoj analizi, dubinske analize tih zemalja. Što se tiče drugog pitanja o substitu tekućih računa, to je također spomena i Europska unija. Naravno, Europska unija ima e, višak u tekućem računu, što je svakako dobra vijest. Spomenuli ste Njemačku. Njemačka je sigurno država članica koja najviše doprinosi e, stvaranju viška e, tekućeg računa Europske unije. Međutim, što se tiče postupska makroekonomskog sustava ranog uzbunjivanja, imamo makroekonomske indikatore i pragove koji izražavaju određene vrijednosti i u ovom slučaju što se tiče viška u tekućem računu, to je 6% BDP-a prosječno u, tri, razdoblju, razdoblju. Ako država prekorači ovaj iznos, onda možemo napraviti jednu dublju analizu tako da će Europska komisija napraviti dubinsku analizu Njemačke kada je riječ upravo o tom e, višku u tekućem računu. To može značiti da ta zemlja ima jaku konkurentnost, a negativno može biti da ima slabu unutarnju potražnju i investicije. Dakle, Europska komisija će napraviti jednu dubinsku analizu, a onda ćemo iznijeti dubinsku analizu svega toga. Hvala. Uh, Mr. Moskovisi? Hvala, gospodine Moskovici. Da, evo, ja bih htio umiriti gospodina Torera, možda je prijevod bio, možda sam ja prijevod loše razumio, ali on je govorio o razlikama u komisiji, pa tih divergencija nema. Odluke koje smo donijeli, Valdis Dombrovskih sija, kao što je to rečeno, su e, zajednički donesene i donesene su uz, e, uz savršeno, harmoničan način između nas dvojice, jer e, mislimo jedan i drugi da trebamo primjenjivati pravila što smo napravili, uzeti u obzir situaciju raznih zemalja što smo napravili, da trebamo održavati pritisak na njih, što smo i dalje radili, ne čini nam se uopće da smo popustili na bilo kojem polju. Tako, da nam se da mi u potpunosti provodimo e, ono što pak nalaže, uzmajući u obzir strukturne reforme svih država, inzistirajući na strukturnim reformama koje svi trebaju provesti, podsjećam i za Italiju, i za Belgiju, i za Francusku, tri predsjednika vlade su uputili dopise predsjedniku komisiju koji predstavljaju isto tako preuzete obveze, koji sadrže isto tako i rokove kada će, e, će biti sastanci vijeća ministara i drugih stvari koji pokazuju dakle na utjecaj koji taj pakt može imati na gospodarski rast. Dakle, tu nema nikakve razlike između nas dvojice. Komisija doista koherentno radi na tome. Evo pa riječ je onome što je rekao gospodin Vjegas, kako bismo poredili ono što je rađeno iz 2012. i što je odlučeno sada. Pa, mislim da, bismo, da bilo dobro napraviti pravu inventuru plana iz 2012. godine. On nije bio apsolutni uspjeh, niti je bio apsolutni neuspjeh, kao što neki tvrde. Na primjer, ako uzmemo ono što je napravila Europska investicijska banka, ona je povećala svoje e, svoje posudbe za 50 godina, isto je tako i za e, Europski investicijski fond, ali neki i projekti nisu e, uspjeli kao projektne obveznice koje su ostale na eksperimentalnoj fazi, a isto tako E, to su neke stvari koje ovisno o iznosu, dakle kao što je 315 milijardi e, u tri godine, to je, to je više od 120 u dvije godine, dakle imamo tu i neke ad hoc strukture unutar e, Europske investicijske banke, a isto tako i stvari su drugačije ciljane, jer ovdje se radi sada o ciljanju E, inventivnih e, investicija, bilo da se radi o digitalnom sektoru, energetici, o prometu i cjelokupnom gospodarstvu utemeljenom na znanju. Dakle, mislim da će ovo sada što radimo imati puno veći utjecaj na gospodarski rast e, svojom tako što je veće i bolje ciljano. Hvala. Hvala, idemo sada na četvrti krug pitanja po jednu minutu. Imamo devet minuta za odgovore povjerenika. Kolegica Molen Chartier iz EPP-a ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Dosta se govorilo o stabilnosti i dinamici. Imam tri pitanja za povjerenike. Prvo pitanje, jeste li u projekcije ugradili i razvoj događaja vezano za zapošljavanje. 15% nisko kvalificiranih radnih mjesta će nestati do 2020. i treba će nam 15% visoko kvalificiranih radnih mjesta više. Jeste li ovdje razmišljali o tim pitanjima? Moje drugo pitanje odnosi se na žene koje su protjerane radnih mjesta za vrijeme krize. Koje mjere namjeravate poduzeti kako bi se vratili ti radnici koji su napustili svoje radno mjesto. Dakle, uglavnom je riječ o ženama koje su morale napustiti radna mjesta zbog niskih plaća i nestabilnih radnih mjesta. moje treće pitanje odnosi se na mlade i Europski socijalni fond. Imate li namjeru pratiti učinak Europskog socijalnog fonda na povratak mladih na radna mjesta i je li taj povratak na tržište rada dugotrajne prirode. Kolega iz Zelenih ima riječ. Da, sjeća se dom da je godišnji pregled rasta predstavljen, a da se ne uzima ekonomska perspektiva u Europi. Komisija predlaže da se nastavi sa reformom, sa brzom smanjenjem deficita. Znamo da je to štetno za oporavak, a što se tiče investicijskog paketa, nemam vremena da o tome nešto više kažem, ali postoje ozbiljne sumnje hoće li to funkcionirati. Imam tri pitanja na stvari koje negativno utječu, a to su strukturne reforme i smanjenje deficita. Kao prvo, neke od reformi koje se provode u državama članicama već negativno utječu na razinu agregatne potražnje i prije te gospodarskom oporavku. OECD je to vrlo jasno rekao u rujnu. Moje prvo pitanje, je li komisija provela analizu o negativnom utjecaju na e, rast e, nekih, tržiš, nekih e, reformi tržišta rada? Drugo pitanje je upućeno povjereniku Moskoviciju za vrijeme saslušanja. Rekli ste da ne smatrate da živimo u vremenima kada je gospodarski rast u padu i da nije potrebna fleksibilnost. Zanima me u kojem slučaju bi komisija smatrala da e, je situacija negativna u tom smislu. Drago mi je čuti od povjerenika Moskovicija da ćemo imati e, priopćenje o tome kako će funkcionirati veća fleksibilnost, no zanima me kako se računa strukturna bilanca, jer je to sada e, jer se sada primjenjuje diskrecijsko pravo i ne znamo točno kako se to radi. Kolegica Rodriguez, hvala. Ja smatram da je ovaj godišnji pregled rasta određeno poboljšanje u smislu ponude, jer se po prvi puta prepoznaje da se ponuda ne tiče samo reformi, nego da su bitne i investicije. Iznad svega. Smatram da je to korak prema naprijed. Moramo razgovarati o tome kakav će biti veza između investicija i reformi kako bi se ostvario gospodarski rast. No smatram da postoji jedna velika pogreška kada je riječ o pristupu potražnji. Komisija i dalje ne poklanja dovoljno pozornosti pomanjkanju potražnje a iza toga stoji nedostatak potražnje u Europi, a isto tako dolazi do povećanja nejednakosti unutar pojedinih država članica i među državama članicama i to zapravo dovodi do pada potražnje u Europi. Mi se moramo pozabaviti uzrocima tog problema, a to se odnosi na politiku plaća, poreznu politiku, ali isto tako i na različite uvjete kod ulaganja. Investicijski plan je predstavljen, no taj investicijski plan trebao bi isto tako riješiti i činjenicu da postoje razlike, odnosno različiti uvjeti za ulaganja u javnom i privatnom sektoru. Hvala. Kolegica Vana, da hvala, imam pitanje za povjerenicu Tajsten. Vi ste spomenuli socijalni dijalog i vjerodostojnost. Mi u Zelenima smatramo da treba više uključiti nacionalne parlamente i socijalne partnere u postupak e, europskog semestra, ali isto tako i šire civilno društvo. I to e, je prethodni saziv komisije najavio u nekoliko navrata. Mi smo usvojili rezoluciju u tom smjeru prošli tjedan. Bojim se da evropski građani mogu gledati na nas e, kao na one koji guraju neoliberalne reforme. No, mi bismo trebali biti instrument koji će pomoći u kreiranju Europe. Mi već imamo ekonomske instrumente no oni su se pokazali negativnima. E, to je fleksibilnost tržišta rada, rezovi u razini mirovina i plaća, a to je do toga je došlo nakon mjera trojke. Vi ste e, naveli nekoliko mjera da se uključi civilno društvo u europski semestar. Kada to namjeravate učiniti i koje ćete instrumente imati na raspolaganju za tu namjenu. Dajem riječ povjerenici Tyson. Hvala. Hvala, pokušat ću ukratko odgovoriti na pitanja. Kolegica Moran je spomenula problem kvalifikacija. Da, to je problem za osobe koje imaju niske kvalifikacije i to je radna snaga koja prva ispadne sa tržišta rada i moramo se pobrinuti da se Europski socijalni fond e, koristi za zapošljavanje mladih. I moramo se usredotočiti na vještine i strukovno obrazovanje, to je vrlo bitno. Što se tiče investicijskog paketa, kada govorimo o obrazovanju, najveći je naglasak na strukovnom obrazovanju čitava komisija daje veliku pozornost tom pitanju. Znamo što se događalo u prošlosti. Jučer je u Parizu proveden postupak za odnosno jedan sastanak za one koji provode operativne programe u Francuskoj i komisija smatra da e, nije dovoljno da se radi o programima i projektima koji daju opipljive rezultate. Mi trebamo imati vlastite ciljeve i moramo vidjeti da li se ti ciljevi provode. Inicijativa za mlade je sastavni dio toga, dakle naglasak mora biti na tome da se mladima da mogućnost za obrazovanjem i e, za vježbeničkim staževima. No moramo isto tako vidjeti, e, moramo imati mjere za praćenje tog procesa. Što se tiče daljnjeg razvoja razine plaća i utjecaja na gospodarski rast, mislim da svi znamo da je to pitanje koje treba analizirati u pojedinim državama članicama, no mora postojati ravnoteža između domaće potražnje, konkurentnosti zemlje i razine plaća. Isto tako nam je potrebna produktivnost, to ne smijemo zaboraviti. Mislim da je to nit vodilja i nešto što se provlači kroz čitavo izvješće. Nadalje, nacionalni parlamenti zajedno s Europskim parlamentom i socijalni partneri moraju biti uključeni u ovaj proces. Da, treba uključiti civilno društvo, to nam je namjera. Vidjet ćemo kako će to ići, no ja vam mogu pružiti jamstvo da je to naša namjera. Povjerenik Dombrovskis, hvala. Hvala, ja ću se usredotočiti na dva pitanja. Kao prvo, kolega Urtesan je postavio pitanje vezano uz brzo smanjenje deficita. Da ponovim ono što je već rečeno u uvodnom dijelu. Ova i sljedeća godina donjeće nam neutralnost u području fiskalne politike, dakle neće biti niti ekspanzije, niti rezova. Dakle, to se odnosi na većinu zemalja. U zemljama koje su u postupku prekomjernog deficita treba poduzeti dodatne napore, no uglavnom se očekuje neutralnost kada je riječ o fiskalnim pitanjima i to je nešto novo Zatim očekujemo da će se proračunski deficit smanjiti sa 2,6% BDP-a na 2,4% BDP-a. I to se događa ne zbog štednje od 0,2% BDP-a, nego zahvaljujući gospodarskom rastu. Tako da možemo reći da i tu dolazi do određenih pomaka. Htio bih odgovoriti i na pitanje koje se ticalo uključivanja civilnog društva u socijalni dijalog. To je pitanje na kojemu trenutno radimo u sklopu poboljšanja postupka europskog semestra. Radimo i na jačanju dijaloga sa socijalnim partnerima i sukladno tom razmišljanju tu bi se e, trebala osnažiti uloga europskih socijalnih partnera i to prije i za vrijeme suradnje na godišnjem pregledu rasta te nacionalnih socijalnih partnera prije predstavljanja preporuka za države članice. Mi predlažemo i da se korigira da se korigiraju vremenski rokovi za europski semestar što bi omogućilo konzultacije sa socijalnim partnerima te sa vladama država članica, parlamentima, Europskim parlamentom i tako dalje. Evo upravo sada radimo na tome. E, želimo vidjeti na koji način se može unaprijediti suradnja s dionicima u sklopu europskog semestra te da se poveća vlasništvo dionika nad čitavim postupkom. Hvala. Hvala, povjerenik Moskovici. Evo vi posljednji dobivate riječ. Hvala da odgovorim na pitanje kolege Urtasuna. Ne mislim da sam rekao kako ne mislim da Europa prolazi kroz duboku krizu. Činjenica je da sada ponovno bilježimo gospodarski rast, međutim taj rast je još uvijek nizak. Ekonomska situacija, kako mi gledamo na nju, je e, hipoinflacija, hipo rast, veliki, e, velika nezaposlenost i naravno to su faktori koji doprinose krizi. Upravo zato je predsjednik Juncker definira ovu komisiju kao komisiju koja predstavlja posljednju šansu. E, ne bih htio e, dati dojam da mislim da je sve u redu, to nije moje mišljenje. E, s druge strane, i dalje se držim toga da činjenica što prolazimo kroz krizu ne znači da ćemo odustati od smanjenja duga, deficita i konsolidacije javnih financija. Jer to je vrlo bitno. Kao što je rekao kolega Dombrovskis, e, deficit se smanjuje u Europskoj uniji, stopa konsolidacije proračuna će se usporiti za velik broj država članica e, zato što nije došlo do prilagodbi. Oni koji zemlje moraju nastaviti s prilagodbama i to je u skladu sa odlukom komisije koja je donesena u petak prošli tjedan. Htio bih dodati još dvije stvari važeća pravila nisu besmislena i postoji fleksibilnost u određenoj mjeri i mi namjeravamo to iskoristiti kolega Dombrovski i ja ćemo to predstaviti početkom siječnja i tu ćemo naznačiti kakva, se, kakva je fleksibilnost moguća u okviru pakta o stabilnosti i rastu. Spomenuo sam da u ekonomskoj politici nešto nedostajalo do sada, a to je vezano uz prethodnu fazu i uz jedan deficit koncepcija, to je dimenzija investicija. Jer deficit, odnosno nedostatak investicija je ono što najviše šteti Europi u odnosu na konkurente e, u svijetu i upravo to pokušavamo korigirati ovom novom odlukom. Hvala. Hvala, žao mi je e, što kolege nisu mogli postaviti pitanje. Bilo je deset zahtjeva za riječ. Ja sam uvjerena da ćemo imati još ovakvih sastanaka, bit će još prilika za pitanja i odgovore povjerenika. Zahvaljujem svima na sudjelovanju i s obzirom, kao što je rekao povjerenik Moskovici, još uvijek prolazimo kroz krizu, ali pred nama su isto tako i nove mogućnosti što budi nadu. Mikrofon. Da, moram e, napustiti sastanak jer imam moram ići na javnu raspravu. Da, deset govornika nije dobilo mogućnost, ali vi osobno niste ni bili na popisu govornika. Hvala.